je i ovom prilikom taj mandat potvrđuje. Prema članku 69.4 stavku prvom poslovnika počinje se neki odbori s pregovorima. Sve to može se pročitati na web stranicama plenarne sjednice.